internetskim stranicama parlamenta. U skladu sa člankom 105. predsjednik konferencije odbora mi je me je obavijestio da nije bio uklažen nikakav prigovor od strane predsjednika, predsjednika odbora o, na prijedlog odbora za ribarstvo da e, se ne usprotivi prijedlogu komisije. Smatrat ćemo da je pregovor usvojen, ne bude li bilo prigovora u odgovarajućem roku. U protivnom stavit će se to na glasanje. E, sam preporuka može se pročitati na